vladavina prava, odnosno pravna država i e, ne smije trajati dulje od sat vremena u skladu sa pravilom poslovnika 135. Prva tema je Pakistan i njihovi zakoni o blasfemiji. I e, jednu minutu ćemo čuti Ovi zakoni o blasfemiji predviđaju doživotni zatvor ili smrtnu kaznu za sve koji prezirno govore o islamu. Takvi zakoni se pozivaju kako bi se kažnjavale manjine, posebno šiiti, e, amadi i kršćani i hindusi. Nažalost, e, većina e, tih optužbi je lažna i u prvostupanjskim i drugostupanjskim e, presudama e, se e, donose takve presude i mada one nisu do sada još izvršene ti ljudi su ipak optuženi procesuira ih se i oni i njihove obitelji su izloženi prijetnjama i moguće čak i linčovanju Pakistan eh, nas uvjerava da je eh, poštivanje ljudskih prava i dalje najvažnija tema eh, u njihovom političkom planu rada, ali moramo vršiti pritisak na njih kako bi uvrstili te moderne standarde, kako bi se zajamčilo poštivanje svih građana Pakistana, posebno ovih ranjivih skupina kao što su manjine, žene i djece. Stoga moj klub ECR poziva Pakistan da poništi te zakone, povuče te zakone koji predstavljaju zastrašivanje tih manjina i tih skupina. E, Hvala sada gospodin Koral. Hvala vam. 11. kolovoza 1947. otac, utemeljitelj nacije, je definirao e, načelo jednakosti među građanima on je tada želio da pakistanci budu slobodni da odlaze u svoje hramove u svoje džamije i u bilo koju vjersku e, instituciju pakistana oni su mogli svi pripadati bilo kakvoj religiji to je bio njegov način njegova žela gospođa habibi Gospođa Azija Bibi je samo jedna od žrtvi zakona o blasfemiji Pakistana. Ovakvi zakoni predstavljaju najozbiljnije kršenje ljudskih prava i negiraju e, načela na kojima je utemeljen Pakistan. Nasilje raste i to eksponencijalno svakoga dana. Europska unija mora učiniti sve što može kako bi pakistanska vlada svojim građanima osigurala potpuno poštivanje ljudskih prava što je sve propisano konvencijama kojima je i Pakistan potpisnik. Hvala. Gospodin Weidenholzer, jedna minuta. Pakistan je za Europu važan partner. Posebno je važno da ljudska prava se poštuju u potpunosti. Vidimo sve više slučajeva eh, kršenja ljudskih prava, posebno ovim novim zakonima o blasfemiji. Ljude se osuđuje na dugogodišnje zatvorske kazne, a neke i na, mogu se biti osuđeni na smrt zato što su vrijeđali proroka. I to je e, nešto što je veoma e, strašno. Sloboda e, vjere se ne smije sistematski napadati u Pakistanu na osnovu tih takozvanih zakona. Ne možemo to naprosto prihvatiti. Pakistan trebamo podsjetiti da u tom smislu imamo sve više e, tih linčovanja e, gdje ljudima sudi ulica. E, gospođa Harancova nije ovdje, tako da sad dajem riječ gospođi Veržija. Hvala gospodine predsjedatelju. Kulturni relativizam e, sve je raširenije u ovom parlamentu i to mi je žao. Da, krčani su žrtve diskriminacije u Pakistanu, ali nisu jedini. Ahmedi, šiti, čak i suniti, ako se zalažu za vjersku toleranciju, postaju žrtve. Pakistanski zakoni propisuju da je blasfemija apostaza da će se sankcionirati. To se koristi e, na način koji zlouporaba i to bi trebalo ukinuti, ne samo revidirati. E, treba prekinuti s nasiljem i treba izvesti pred pravdu i osuditi počinitelje, treba ukinuti smrtnu kaznu i razdvojiti e, vjeru od države. Vjerski progoni su neprihvatljivi posebno kada se rade u ime politike. Za nas je ova rezolucija nešto što nije na razini očekivanja i zato nećemo za nju glasovati. Hvala. Gospođa Harancova se vratila. Izvolite, gospođo. Gospodine predsjedniče, prije manje od godinu dana je parlament usvojio rezolucije na tu temu i ponovno se suočavamo sa tim stravičnim incidentima koji su posljedica tih zakona. To je tragedija. Kako može Pakistan e, nas uvjeravati da poštuje pravnu državu kada e, osuđuju ljude na doživotnu kaznu zatvora ili smrtnu kaznu kako oni koji su oglašeni nevinima za blasfemiju, kako se mogu vratiti u svoj okoliš, kako se aktivisti mogu osjećati sigurnima kada vide da su jednog takvog aktivista pretukli i spalili živog. Čak i odvjetnici koji brane te ljude izlažu se linčovanju i ubistvima. Znači to je situacija s kojom se stalno suočavamo. Ništa se nije poboljšalo. Vrijeme je došlo da Pakistan e, zaista ispoštuje svoje obveze na planu poštivanja ljudskih prava i ustavno pravne obaveze koje ima prema svojim građanima da ih štiti neovisno o tome da li su hindusi, hinduisti, muslimani ili kršćani. Hvala. E, e, odnosno gospodin Lenars zadnji od autora. E, drago mi je da imamo ovu mogućnost da raspravljamo o ovome. Nakon što smo raspravljali o azer na zadnjem zasjedanju plenarnom, jer sve nas brine ti kontroverzni zakoni o blasfemiji u Pakistanu koji se koriste da se sloboda izražavanja, sloboda vjere e, za sve vjerske skupine e, jako teško provodi. Već je došlo do smrtnih kazna Prošli mjesec smo razgovarali o smrtnoj kazni Aziji Bibi, Kršćanke koja je osuđena na smrt i moramo zaista mm, pozvati, apelirati na e, država na vladu Pakistana da ponište te zakone i moramo poslati snažan signal iz Europske unije. Pozivam e, službu za vanjsko djelovanje i Europsku komisiju da koriste sve instrumente koji su nam na raspolaganju da izvrše pritisak na pakistansku vladu kako bi postigli neku promjenu. Hvala. A sada idemo na govornike iz klubova, ispred EPP-a. E gospodin Soboda ima jednu minutu. Hvala e, predsjedniče kolege. Ova e, rezolucija o zaštiti vjerskih ovakve rezolucije nekad urode dobrim plodom. U e, srpnju smo usvojili rezoluciju Mirjam Ibrahim, kršćanki koja je u Sudanu e, osuđena na smrti, mjesec dana nakon toga ona je oslobođena. A sada isto to želimo postići za Asiju Bibi, e, kršćanku iz Pakistana koja je također osuđena na smrti za druge žrtve tih zakona o blasfemiji u Pakistanu. Pozivam dužnosnike Europske unije da zatraže od predsjednika Pakistana da pomiluje Asiju Bibi zato što je to najlakši način da se nju oslobodi. Ako je ne oslobode, pozivam Europsku uniju da ponovno razmotri preferencijalni trgovinski tretman i e, razvojnu pomoć koja se daje Pakistanu. To je zbog toga što je poštivanje ljudskih prava jedan od uvjeta za e, pružanje takve pomoći. U slučaju Sudana to je funkcioniralo, ta prijetnja je funkcionirala. Prihvaćate li plavu, plavi karton? Gospodin Bašir vam postavlja, želi postaviti pitanje. Da. Evo, možete sada e, postaviti vaše pitanje, gospodine Bašir. Moje pitanje je Da li mi sad u ovom parlamentu raspravljamo o pravima kršćana, za razliku od prava muslimana? E, ne smije ova rasprava se pretvoriti u e, kršćani, kršćanstvo protiv e, islama. Znači, svi ljudi koji su žrtve tih zakona o blasfemiji trebaju biti tretirani jednako. Vi stalno govorite o tim kršćanima koje se proganjaju po cijelom svijetu, a mi smo ovdje da branimo sve ljude, sve ljude neovisno o njihovoj vjeri, ne samo kršćane samozřejmě e, e, Naravno. Naravno. Čak i kad se pogledaju statistički podaci, muslimani su glavne žrtve tih zakona o blasfemiji i mi se e, borimo i za njihova prava, dakako. Hvala, a sada dajem riječ gospođi Jakon Sari. Hvala. Pakistan je za nas e, vrlo važan partner, kao što smo upravo čuli. I upravo zato zajedno, e, kada govorimo o prijateljima i partnerima, s njima treba razgovarati na iskren način. Mi smo rekli prijateljima u Pakistanu da treba ukinuti zakon o blasfemiji, budući da je represivan i da dovodi do ponižavanja građana i to se odnosi na kršćane, ali isto tako i na druge pripadnike vjerskih manjina, pa i muslimane. Pakistanske vlasti nisu postigle ono što su trebale, premda međunarodna zajednica, Ujedinjeni narodi i Europska unija opetovano ukazuju i zahtijevaju da se promjeni politika. Moramo vidjeti odakle dolazi ta nepravda, koji su uzroci. Mi tražimo da se u Europskoj uniji otvoreno raspravi o tim problemima. Kako je zakon protiv blasfemije donesen i što se može učiniti? Gospođa Fotiga nije ovdje. Riječ ima gospodin Marinja Pinto na jednu minutu. No je Kolega nije ovdje, pa idemo dalje. Riječ dajem gospodinu Kousu Permuju. Hvala vam. Mi branimo laicizam, a to je odvajanje vjere i države. I na taj način štitimo sve religije. Ponavljam još jednom, štitimo sve religije i zbog toga ne možemo ne prosvjedovati protiv ovih zakona o blasfemiji, zato što takvi zakoni krše Međunarodne konvencije o ljudskim pravima. Zbog toga pozivamo pakistansku vladu da ih ukine i na taj način ispuni odredbe iz međunarodnih propisa. Oni su nam potpisali međunarodni sporazum o političkim i građanskim pravima i čitav niz ostalih e, propisa. No, ne smijemo zaboraviti da porast broja religijskih ekstremista ima veze i sa e, činjenicom da zapadne vlade podržavaju određene takve skupine i mm, izvansudsko ubojstvo se koristi e, kao kroz korištenje bespilotnih letjelica. Hvala. Sada dajem riječ gospođi Jean Lambert na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedatelju, ja ću govoriti kao predsjednica parlamentarnog izaslanstva za zemlje za odnose sa Južnom Azijom, što obuhvaća i Pakistan. Želim još jednom pružiti jamstva zastupnicima da naše izaslanstvo pokreće ta pitanja e, i to sa najvišim vlastima u toj zemlji. Postoji velik broj ljudi u Pakistanu koji prepoznaju potrebu za promjenom, ne samo što se tiče manjina, e, nego i svih pakistanskih građana, neovisno o njihovoj vjeroispovijesti. Ljudi ne bi trebali biti osuđivani na proizvoljan način e, i e, ne mogu se pred njih i protiv njih iznositi dokazi e, koje ne mogu sami čuti. No ovdje se uistinu radi o tome da ljudi izlažu svoje živote i pitam se koliko bi nas bilo dovoljno hrabro u takvoj situaciji. Dakle, djelomično u Pakistanu pokušavamo promijeniti situaciju na terenu kako bi se omogućile promjene i upravo zato moramo podržati univerzalno pravo na obrazovanje što ne podriva muslimansku vjeru, ali podriva e, moć onih koji bi to iskoristili za vlastite, za promicanje vlastitih interesa. Hvala. Imate dva plava kartona, gospodina Karima i gospodina Tanoka, da li prihvaćate odgovoriti na njihova pitanja? Dakle, dva plava kartona. Gospodin Karim i gospodin Tanok vam žele uputiti pitanje. Izvolite, gospodine Karim. Gospodine predsjedatelju, hvala što ste mi dali riječ. Gospođo Lambert, vi ste predsjedateljica nadležnog izaslanstva poziva se na to da se revidiraju trgovinske povlastice. Možda bismo trebali e, nastaviti sa analizom posebno indikatora i vidjeti na koga će najviše utjecati aktivnosti koje želimo poduzeti. Vrlo je indikativno što pakistanske vlasti počinju zauzimati stajalište. Više od 40 uhićenja je E, bilo u posljednjoj epizodi. Da li to smatrate pozitivnim pomakom i možete li se složiti sa mnom da je Pakistanu potrebna naša pomoć u rješavanju tog pitanja umjesto da samo donosimo jednu rezoluciju za drugom? Hvala gospodine Tanok. E, gospodin Tanok će postaviti pitanje nakon što gospođa Lambert odgovori na prvo pitanje. Ne, ne gospodine Tanok. Gospodine Tanok. Molim vas, molim vas da pričekate da gospođa Lambert da odgovor na prvo pitanje, a onda ćete vi dobiti riječ. Zahvaljujem na pitanju. Ja vjerujem da bismo se trebali držati pravila Europske unije kada je riječ o reviziji politike eh, koja se odnosi na trgovinu i pomoć, eh, humanitarnu pomoć ja bih tražila da budemo dosljedni u svom pristupu. A što se tiče mehanizma pokazatelja, to je naravno vrlo bitno. Što se tiče svega ostaloga, bitno je uputiti poruku da bi trebalo prestati sa zlouporabom spomenutih zakona. Mi moramo surađivati s pakistancima kako bismo omogućili promjene. To ne znači da ćemo odstupiti od pravila e, važećih pravila u području ljudskih prava. Gospodin Tenok, da, gospođo Lambert, ja bih također eh, htio podržati kolegu Karima koji je spomenuo tablicu indikatora, uhićenja i istrage. No, želim vas pitati da eh, kažete nešto onome što je rekao gospodin Bashir. On je rekao da je se tu radi o zaštiti kršćana u odnosu na muslimane. Čitajući statističke podatke vidim da su neproporcionalno više na udaru manjine, posebno i čak i muslimanske e, manjine, šiti i tako dalje. Dakle, to nema veze o odnosu između kršćanstva i e, islama, nego se radi o tome da su na udaru pripadnici vjerskih manjina. Slažete li se sa mnom? Pa ja ne bih rekla da sam e, specijalista to područje, no što se tiče toga tko je ovdje meta, da, vidi se da su i pripadnici muslimanskih manjina žrtve. Djelomično je to politički manipulirano, djelomično se radi o tome da se zapravo svedu neki lokalni računi. No, kada govorimo o ovome moramo biti oprezni. Ne smijemo to predstaviti na način e, da to izgleda kao da je to, da, da je to usmjereno protiv islama jer bi to išlo u prilog onima koji ne žele reforme. Gospodin Kastaldo, na jednu minutu. Hvala vam. Uvjetovanost je vrlo važan e, koncept, ali je vrlo često i zloupotrebljen. I Pakistan je naš važan partner i predstavlja jedan dobar primjer kako je dosljednost zapravo vrlo često žrtva vanjskih odnosa Europske unije. Od 2000, 1. siječnja 2014. E, Pakistan je ušao u sustav, e, općih, opći sustav povlastica koji se daje zemljama u razvoju. I te zemlje e, moraju ratificirati i provesti 27 međunarodnih konvencija. Pitam se na koji način ta obveza i međunarodna konvencija o političkim i građanskim pravima kakve to veze ima sa blasfemijom? Zato što pakistanski zakoni predviđaju za blasfemiju doživotni zatvor ili čak smrtnu kaznu. A prema konvencijama građani trebaju imati pravo e, vjerovati, dakle imati bilo kakvu religiju. Je li to jednako bitno e, kad govorimo o trgovinskim interesima? E, takvi odabiri ne pokazuju da je Europska unija vjerodostojna i doista moramo reagirati i prosvjedovati protiv ovakvih postupaka. Hvala. Zahvaljujem. Imate plavi karton gospodina Bašira. Prihvaćate li odgovoriti na pitanje? Prije nego što odgovorite, dat ću riječ gospodinu Baširu. Budući da je već imao plavi karton, ovo je ovo je posljednji put da prihvaćam plavi karton od njega. Izvolite. Uh, da li kolegica Castello prihvaća da je velik broj kaznenih dijela koji su počinjeni u trećem svijetu i Pakistanu posljedica siromaštva? Je li pošteno da sankcioniramo jedan narod i da ljude gurnemo još dublje u siromaštvo. A riječ je o ljudima koji su koji su imali već problema i sa zemljištem, mislim da je, je pogrešno sankcionirati jedan narod i gurnuti ga još dublje u siromaštvo. Hvala vam kolega. Kao što dobro znate, ja sam jedan od onih koji to neprestano naglašava. No, postavljam si još jedno pitanje. Kakve to veze ima sa slobodom vjeroispovijesti i sa slobodom misli? Ja iskreno vjerujem da Europska unija može raditi na razvoju zdravih trgovinskih i političkih odnosa sa Pakistanom. I upravo zbog toga, baš kao prijatelji, moramo naše prijatelje podsjetiti da, budući da se mi moramo truditi više kako bismo omogućili razvoj E, zemalja koje se trenutačno nalaze u nepovoljnijem položaju od nas moramo te zemlje podsjetiti da i oni moraju imati e, slobodu vjeroispovijesti i tome se moramo e, u tom se području moramo truditi hvala dakle sada ću zamoliti kolegu Moanana na jednu minutu hvala vam Pitanje Pakistana mi se čini očito. Europa pomaže Pakistanu, a Pakistan uništava naša mala i srednja poduzeća na razini Europske unije i u Pakistanu. E, spalili su dvoje kršćanina, a ovdje se pravimo da se nije dogodilo ništa. No čim Putin nešto kaže, odmah smo protiv Rusije i protiv Putina. Prave ste kukavice, probudite se. Ja dajem jedan prijedlog. Rješenje za unapređenje Europe i za dakle razveseliti Pakistan je uzmite Katajnena i Junkera, odvedite ih u Pakistan, neka budu tamo i neka Europa napokon krene na put povratka. Jer kao što Juncker kaže da će dati oko 300 milijardi eura, pritom ih ima oko 20, to je stvarno prevara. Stvarno bi bilo vrijeme da se probudimo. Ovdje ništa ne funkcionira. Nikako da se probudite. Zaboravite priču o Pakistanu i koncentrirajte se na EU. Da. Ma abțin de la orice E... Suzdržat ću se od komentara. Če domnul Adactuson Lars pentru un minut. Herr tolman... Pakistan Hvala. Pakistan je jedna od eh, zemalja gdje kršćani najteže žive. Zakon o blasfemiji je uistinu imao negativne posljedice na kršćansku manjinu. Dovoljno je da se izvrši povreda temeljem tog zakona da bi čovjek bio osuđen na smrt. To se dogodilo 7. studenog e, u istočnom dijelu Pakistana. Shama Bibi i Sanan Masih su optuženi, linčovani su, a i bačeni su u pečnicu za cigle još živi. Mislim da u ovoj situaciji moramo izvršiti pritisak na Pakistan kako bi se poštivala ljudska prava. Mnogi sumnjaju da će se to dogoditi. U svakom slučaju moramo staviti na stup srama pakistanske čelnike i moramo se pobrinuti da se ovi događaji iz studenog nikada ne ponove. E, 2013. sam bila u izaslanstvu koje je išlo u posjet Pakistanu i tadašnja vlada je uvela moratori na smrtnu kaznu i obvezala se poboljšati stanje ljudskih prava. To je bio predvijet kako bi parlament uzeo u razmatranje e, status GSP plus za Pakistan. Međutim, sada smo ustuknuli i kao što vidimo pojavio se ovaj reakcionarni zakon o blasfemiji E, kojim se promiče e, netolerancija prema vjerskim manjinama i ništa se ne poduzima. Ovaj zakon krši ljudska i vjerska prava muslimana, šiita, sunita, ali isto tako i građana općenito. I time se e, je Pakistan učinio korak unazad u civilizacijskom smislu. Oni se ne bore protiv terorizma i osim toga tako se guši civilno društvo koje želi živjeti u slobodnom Pakistanu. Mora se uputiti poraka pakistanskim vlastima i podržati sve one koji se bore za e, slobodu, demokraciju i ljudska prava u Pakistanu. Hvala. Prihvaćate li plavi karton? gospođo Gomeš, od gospodina Kana. Gospodine Kan, imate 30 sekundi. Hvala gospodine predsjedatelju. Htio sam postaviti sljedeće pitanje. Slaže li se gospođa Gomes sa mnom da su neki u ovome domu zatražili da se suspendira sustav GSP+, a svi se slažemo da postoji potreba za promjenama, ako želimo da dođe do promjena, ako želimo pomoći žrtvama, moramo surađivati s Pakistanom ili ćemo im prijetiti. Što? Moje mišljenje da je potrebno da se ukine ovaj zakon o blasfemi. Taj zakon je u proturječju sa osnovnim ljudskim pravima, a to je bio preduvjet za sustav GSP+. To je poruka koju moramo uputiti Pakistanu. Ne mislim da će povlačenje sustava GSP+, u ovome trenutku biti pozitivno, ali to se mora uzeti u razmatranje ukoliko Pakistan ne poduzme neophodne mjere i nastavi e, slušati reakcionarnim snagama iz Saudijske Arabije e, kroz ovaj zakon kojim se krše prava kršćana, ali isto tako i muslimana u Pakistanu. Hvala. Sada dajem riječ gospodinu Bronislavu Škripeku na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedatelju. Hvala. Zamislite da je vaša sestra osuđena na smrt u Pakistanu i da joj ne možete pomoći ili da je neki vaš e, sugrađanin u zatvoru. Što biste učiniti? Azija Bibi je žrtva e, mržnje na temelju vjeroispovijesti. Ona je muslimanka koja je pokušala pomoći kršćanima i ona je na temelju ovoga zakona stavljena u zatvor. Naše društvo stavlja naglasak na to da treba pomoći potrebitima i moramo poduzeti sve kako bismo spasili ovu majku petero djece koja je kažnjena zato što je pokušala pomoći svojim sugrađankama i našim građanima poznate su slične priče mi smo također bili izloženi progonima e, na osnovi e, vjere i kršćane se proganjalo i moram reći da je Sloboda vjeroispovijesti luksuz e, u Siriji, e, u Iraku i zemljama na Sjevernoj Africi. E, građani nemaju slobodu vjeroispovijesti, oni se moraju voditi, rukovoditi islim muslimanskim pravim pravom. Moramo stati na kraj ovoj, ovoj praksi. Trun minut. Senhor Presidente, senhores deputados, nenhuma Uvaženi predsjedniče, dame i gospodo, nijedna religija može e, opravdati ovakva zvjerstva. Nijedna religija može opravdati da e, nasilna skupina nasmrt pretuče jedan kršćanski par. Nijedna religija ne može opravdati da se e, nasmrt pretuče guverner pokrajine Punjab samo zbog toga što je kritizirao zakon o blasfemiji i zbog toga što je bio za poštivanje prava vjerskih manjina. Nijedna religija ne može opravdati da se doživotno zatvore i može biti nosudena na smrt više od tisuću osoba, a najpoznatiji slučaj je slučaj Asije Bibi. Nijedna religija ne može opravdati da se puca u odvjetnika zato što je pred sudom branio klijenta optuženog za blasfemiju. Dosta je bilo s ovakvim strahotama. Pakistan, se mora vratiti u zajednicu civiliziranih nacija. Hvala vam. A sada riječimo gospodinu gospodin Bašir na jednu minutu. Gospodine predsjedniče, ja najoštrije osuđujem brutalna ubojstva, pakistanskih krč, kršćana od strane e, nasilne skupine. A to je ubojstvo počinjeno u ime blasfemije. Ovi barbarski čine, činovi ne mogu biti e, prihvatljivi Europskom parlamentu, međunarodnoj zajednici, a niti Pakistanu. Znam da su Pakistanci u stanju dubokog šoka. Moraju, e, moramo shvatiti da su ovi zakoni postojali u Pakistanu od kolonijalnih vremena i da je većina slučajeva zabilježenih pod ovim zakonom u principu bila usmjerena protiv muslimana. Pakistanske vlasti su mi osigurale da poduzimaju odgovarajuće mjere kako bi se spriječila zlouporaba ovih zakona. Još je važno imati na umu da do sada pod ovim zakonima još uvijek nije nitko kažen. Postupci koji su e, pokrenuti pored ovim sukobom, e, pod ovim zakonom nisu prošli kroz e, pravnu, pravni nadzor. Nijedan policijski dužnosnik e, nije u stanju provoditi istragu. Hvala vam. A sada gospodin Šafrad ima jednu minutu. Gospodine predsjedatelju, u studenom je Azija Bibi osuđena na smrtnu kaznu od e, strane e, vlasti u Pakistanu. Od tada su svi pokušaji da se ukine ova odluka odbačeni trenutno iščekuje odluku Pakistanskog vrhovnog suda koja je posljednja istanca koja može spasiti život. Želim podsjetiti da e, temeljem crne knjige o uvjetima u kojima e, žive kršćani na svijetu, oko 120 milijuna kršćana svake godine izloženo je progonu. Dakle, milijuni osoba svaki dan riskiraju život samo zato što vjeruju u Krista. Međutim, još jedanput se pojavljuje arogantna ideologija ljudskih prava u ovoj rezoluciji i zato ću se suzdržati od toga da dam potporu ovoj rezoluciji. Neću podržati još jednom da Europska unija preuzima nadložnost koja e, želi e, zapravo e, služiti oligarhiji. Naše zapadnjačke vlade moraju se suprotstaviti islamizaciji Europe, širenju islamskog fundamentalizma u vlastitom društvu prije nego što budemo davali pouke ostalima. Aziju Bibi će spasiti Europa koja bude preuzela svoju odgovornost i koja ponudi zaštitu kršćanima na vlastitom teritoriju. Um, procedura Dolazimo do spontanog javljanja za riječ. Deset se zastupnika javilo i to većinom iz kluba zastupnika Pučana. No, odlučio sam riječ dati svim kolegama koji su na popisu, no molim vas da se držite vremena od jedne minute. Prvo dajem riječ gospodinu Šogoru. Kao što je slučaj sa ostalim manjinama, e, i druge manjine su bile žrtve zakona o blasfemiji u Pakistanu. Zatim, e, žrtve koje imaju problema sa mentalnim zdravljem isto tako pokazuju na koji način pakistanska vlada ne uspjeva zaštititi najranjivije skupine u društvu. Zakoni o blasfemiji e, jasno krše međunarodni sporazum o građanskim i političkim pravima. A istovremeno Pakistan e, želi iskoristiti opći sustav povlastica. Ne smemo zaboraviti da mnogi u Pakistanu traže ukidanja zakon, ukidanje zakona o blasfemiji. mi. time bi se trebala pozabaviti Europska služba za vanjsko djelovanje kada radi, kada radi na Pakistanu. Hvala vam. A sada riječ ima gospodin Kaputo. Hvala vam predsjedniče. Pakistan je jedina muslimanska zemlja koja ima zakon o blasfemiji. Od 1990. godine kad je uveden taj zakon imali smo oko 60 e, smaknuća. Ovaj se zakon ne tiče samo kršćana, već i ostalih vjerskih manjina. U ovom domu smo e, protestirali protiv odluke Visokog suda u Lahoru koji je potvrdio osuđujuću presudu Asi i Bibi. Isto tako smo izrazili naše zgražanje nad ubojstvom dvoje kršćana koji su živi spaljeni u Pakistanu, zato što su također optuženi za blasfemiju. No nije dovoljno e, reagirati. Europska unija mora potaknuti Pakistan da učini sve što je potrebno kako bi se ovaj zakon ukinuo. Europska unija mora vladu u Islamabadu zatražiti da uvede moratorij na izvršenje smrtnih kazni. Nije više dovoljno formalno protestirati. Europska unija mora iskoristiti sve instrumente koje ima na raspolaganju kako bi pritisnula vladu u Pakistanu da poštuje prava vjerskih manjina. Pakistan mora ispoštovati svoje obveze, slobode mišljenja te slobode vjeroispovijesti. Hvala vam. A sada gospodin Van Dalen, izvolite voorzitter terecht vraagt het ep van. predsjedniče europski parlament danas jasno govori protiv zakona o blasfemiji i to moramo učiniti zato što Asija eh, Asiji Bibi prijeti smrtna kazna. trebamo se baviti ovime zato što u Pakistanu ima na stotine slučajeva poput e, onog Asije Bibi. Zakoni o blasfemiji su e, posijali strah nad pakistanskim društvom i Zbog toga je važno da razgovaramo o ovoj temi. Ovakvi slučajevi jasno krše e, međunarodne konvencije koje je Pakistan e, ratificirao i potpisao, a to je isto tako jedan od uvjeta za e, opći sustav povlastica. Ako su ljudi progonjeni zbog svoje vjere, ne možemo dozvoliti suradnju, trgovinsku suradnju s ovakvom državom. Hvala vam, sada riječ ima gospodin Raštati. Hvala gospodine predsjedatelju. Mnogo je toga već rečeno i ja se slažem sa komentarima kolega. E, kroz ovu rezoluciju mi želimo poslati jasnu poruku potpore Azije Bibi. Isto tako želimo apelirati na pakistanske vlasti da spase ovu ženu i ukinu zakon o blasfemiji. Ovdje je riječ o progonima svih osoba koje ništa drugo ne čine nego naprosto vjeruju u Boga. Europska unija ima jednu vrlo jasnu zadaću, to je obraniti slobodu vjeroispovijesti, neovisno o tome o kojoj se vjeri radi. No, slažem se sa gospodinom Šopradom da je naša budućnost stati u obranu kršćana. Naša povijest, naš identitet također imaju svoje korijene u kršćanstvu. Ako ne budemo stali u obranu više od 150 milijuna kršćana koji su žrtve progona u svijetu, tko će to učiniti umjesto nas? Hvala vam. A sada dajem e, riječ gospodinu Mareku. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, e, Mnogi su zastupnici spomenuli slučaj Asije Bibi, a ja sam htio predložiti jednu pragmatičniju akciju. Asija Bibi ne smije biti, više biti izložena ovoj torturi, time što joj prijeti smrtna kazna već godinama. Pakistanu moramo e, predložiti to jest Pakistanu je i pariški gradonačelnik e, predložio e, napore da se riješi problem gospođe Bibi uz pomoć, uz diplomatsku pomoć. gospođa Mogherini, visoka predstavnica Europske unije, mora također raditi da na tome da se podrže napori za oslobođenje Asije Bibi. Treba je osloboditi zatvora. A našim muslimanskim e, partnerima moramo reći da se muslimani u Europi ne progone zbog svoje vjere. Poštivanje istog načela moramo očekivati od naših partnera. Hvala vam.

Karim Dajem riječ gospodinu Karimu. Mr. President, I stand here actually feeling really... Gospodine predsjedniče, ponosan sam da vodimo ovu raspravu u parlamentu. I još jednom ću ponoviti Sveti otac je bio ovdje dan prije jučer i jasno rekao da Europa ne poštuje e, svoje ključne vrijednosti. I to vidim i danas ovdje. Toliki kolege nisu svjesni, ali ovaj dom i Europska unija su već učinili mnogo kako bi europske kako bi e, manjine i kršćane oslobodili smrtne kazne u uh, Pakistanu. I nema nikakvog razloga da naš dijalog ne se ne nastavi u istom smjeru i dalje. Povjereniče, ponavljam, imamo čitavi niz instrumenata kad govorimo o trgovinskim odnosima s Pakistanom

da razmotrimo način na koji se ta razvojna pomoć šalje pakistanu i to bi mogao biti možda jedan konstruktivan prijedlog. hvala vam. A sada, Le Legrip ima jednu minutu. Merci, euh, monsieur le président c'est au nom des valeurs euh, universelles. hvala vam na temelju naših univerzalnih vrijednosti, poštivanja pojedinca, poštivanja slobode misli, slobode vjeroispovijesti, religijske tolerancije. Pozivamo pakistanske vlasti da ukinu zakone o blasfemiji. Moraju osigurati zaštitu vjerskih manjina i e, poštivanje svih E, vjeri, vjerskih manjina u državi. A mi u Europskoj uniji doista trebamo od naših pakistanskih partnera zatražiti da ispune svoje obveze i da poštuju ljudska prava. Svi znamo da su kršćani vjerska manjina u brojnim zemljama diljem svijeta i da se te kršćanske manjine progone. Imamo slučaj e, Asije Bibi koju moramo spasiti smrtne kazne i učiniti sve što možemo kako bismo je spasili i oslobodili. Hvala. A sada dajem riječ povjereniku Stiljanidesu. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, dragi kolege. U ime visoke e, predstavnice i potpredsjednica Europske komisije Federike Mogherini. Mi pozdravljamo usvajanje vaše rezolucije o zakonima o blasfemiji u Pakistanu. Kao što stoji u smjernicama Europske unije o slobodi e, misli i vjeroispovijesti, te u smjernicama Europske unije o slobodi izražavanja, zakoni koji zakoni o blasfemiji mogu imati nepovoljan učinak na provođenje tih prava. Riječ je o općem načelu i Europska unija U Pakistanu zakoni o blasfemiji se često koriste kako bi se riješili osobni sukobi ili kako bi se e, potakle sektaške e, tenzije. Provedba zakona o blasfemiji je tema koja izaziva zabrinutost u Europskoj uniji. Ne, ne samo zbog e, smrtnih kazni u našem dijalogu o ljudskim pravima e, kojeg smo imali u Pakistanu u e, lipnju, razgovarali smo o zakonima o blasfemiji. Podsjetili smo pakistansku vladu na vlastite obveze da provodi provedbe Međunarodne konvencije o građanskim i političkim pravima a koja se odnose na slobodu vjeroispovijesti. Nakon službenog posjeta uh, u listopadu 2014. posebni izvjestitelj Europske unije za ljudska prava, gospodin Stavris Laprimidis, je jasno naglasio zlouporabu uh, zakona o blasfemiji sa nekoliko uh, ministara i razgovarao je sa vjerskim liderima. Osim toga, izrazio je svoju zabrinutost o e, odluci Visokog suda da potvrdi e, e, smrtnu kaznu gospođe Bibi. Ovoj Ovi ova je tema vrlo osjetljiva tema u pakistanskom društvu. No, poruka Europske unije je da svi lideri, i politički i vjerski lideri, moraju pronaći hrabrost da se time pozabave prijetnje sucima, odvjetnicima i braniteljima ljudskih prava u ovim slučajevima su više nego učistale, učestale. E, neki od ovih osoba, neke od ovih osoba su čak i ubijene i moramo jasno reći da e, nekažnjivost ovih zlač, zločina će narušiti sustav pravosuđa i vladavinu prava. Europska unija će nastaviti koristiti e, odgovarajuće mogućnosti kako bi ovaj problem, o ovom problemu razgovarala sa predstavnicima iz Pakistana. U ovom kontekstu opći sustav povlastica je jedan od važnih elemenata u našim odnosima s Pakistanom. GSP Plus nudi jasan okvir za procjenu i promicanje napretka u mm, provedbi 27 međunarodnih konvencija o ljudskim pravima, o dobrom upravljanju i o radnim pravima. I to je proces koji mi pozorno pratimo. Europska unija i naša delegacija u Islamabadu će i dalje pratiti slučaj Asije Bibi i zagovarati da se presuda e, promjeni i da se gospođa Bibi oslobodi. Europska unija će iskoristiti svaku mogućnost da razgovara o tom slučaju kako bi se, slučaj, kako bi se smrtne kazne i zakoni o blasfemiji u Pakistanu ukinuli. pozdravljam vaš interes za ovu temu i dopustite mi da vam kažem da je Europska unija u potpunosti predana surađivati sa Pakistanom, sa svim dionicima u cilju promicanja i obrane ljudskih prava. Početkom sljedeće godine predsjednik Pakistanskog senata dolazi u posjet Europu i to će biti odlična prilika da razgovaramo o temama koje nas zabrinjavaju. Hvala vam. Um, Hvala vam povjereniče. Imamo šest prijedloga rezoluciju na temelju ove e, e, deklaracije. Zatvaramo ovu raspravu, a glasanje ćemo imati nakon e, sljedećih, ove dvije sljedeće teme. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda. Riječ je o slučaju optuženog ratnog zločinca Šešelja i dajem riječ Korao Ignaciju na jednu minutu.